Good Dobro jutro kolege, dobro jutro svima, dobrodošli sa našim gostima. Otvaram drugi dio našeg sastanka, sastanka odbora za regionalni razvoj. Danas je glavna točka dnevnog reda razmjena mišljenja s latvijskim predsjedništvom razgovarat ćemo o njihovim prioritetima u području za koje je nadležan naš odbor. Time se nadopunjuje jučerašnja razmjena mišljenja e, s povjerenicom Kreću. E, prioriteti naglašavaju važnost kohezijskom politikom i cilje je smanjenje nejednakosti i doprinos rastu i e, zapošljavanju. Jedan od prioriteta bit će da se zadovolje preduvjeti za, e, za jednostavan lagan početak programskog razdoblja. Predsjedništvo će prije svega e, se baviti srednjoročnom revizijom teritorijalnog programa i makroregionalnim e, e, strategijama. Prije svega bih htjela čuti mišljenje ministra o tome kako e, maksimizirati konzistentnost budućeg Europskog fonda za strateška ulaganja E, s već postojećim europskim instrumentima e, koji se odnose na rast, koheziju i politiku, kohezijsku politiku. Najprije ću dati riječ ministru, a nakon toga ću omogućiti članovima odbora da postave pitanja. Najprije će koordinatori postavljati pitanja. Sa zadovoljstvom tako predajem riječ ministru financija Latvije, gospodinu Janis Reis. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Prije svega bih htio zahvaliti vam na sjajnom prijemu koji ste organizirali jučer. Gospođo predsjedavajuće, imao sam prilike upoznati neke članove ovog odbora. Počašćen sam što sam danas ovdje kako bih predstavio prioritete latvijskog predsjedništva u Vijeću Europske unije. Također cijenim mogućnost da razgovaram s vama o prioritetima kohezijske politike koja je vrlo važna jer može dovesti do kohezije i otvaranja radnih mjesta. Ove godine smo proslali 25. godišnjicu e, latvijske samostalnosti, osamostaljenja od e, totalitarnog režima. Deset godina e, Latvija je u Europskoj uniji, a jednu godinu u eurozoni Latvijsko predsjedništvo nije samo velika čast, već i velika odgovornost. Latvija će iskoristiti predsjedništvo kako bi nastavila zadanim političkim pravcem, te pomogla u pronalaženju rješenja iz gospodarske krize. Europske države članice žele konkretna rješenja koja unapređuju kvalitetu njihova života. Prošle godine su europske institucije uložile puno napora u definiranje prioriteta za novi institucionalni ciklus. E, ti prioriteti su dio e, strateškog e, programa vijeća, Junkerovog programa za komisiju i tako dalje. Latvijsko predsjedništvo je definiralo e, tri prioriteta. Konkurentna Europska unija, digitalna Europska unija i angažirana Europska unija, angažirana na globalnoj razini. Pitanja kohezijske politike odnose se na prioritet latinskog predsjedništva koji se odnosi na konkurentnu Europu. A to je povezano s vizijom e, komisije da se e, osnaži rast, a to je dio njihovog e, programa rada za ovu godinu. Želimo nastaviti jačati konkurentnost Europske unije te promicati gospodarski rast. Strukturne reforme koje su već ostvarene ili ih planiraju države članice, fiskalna e, odgovornost i ulaganja, to su prioriteti za iduće godine. Rast koji ostvaruje, otvara nova radna mjesta, a ne stvara dug za nove generacije. U tom smislu reformirana kohezijska politika imat će e, ključnu ulogu. Ona se temelji na nekoliko elemenata. Prije nego što detaljno predstavim e, Mm, prioritete predsjedništva u području kohezijske politike, htio bih nešto reći o samom latvijskom iskustvu. Kohezijska politika je značajno doprinijela razvoju moje zemlje. Ona je stvorila preduvjete za uspješno sudjelovanje Latvije na unutarnjem tržištu. Također nam je omogućila da se prošle godine priključimo eurozoni. 2004. godine, kada smo postali država članica, BDP po glavi stanovnika iznosio je samo 47% e, prosjeka EU, a 2013. godine već iznosio 67%. To znači da neovisno ili unatoč krizi u proteklih 10 godina e, e, Latvija se, se približila europskom prosjeku u pogledu standa, životnog standarda za 20%. To je veliko postignuće. A upravo je sufinanciranje iz europskih fondova tu odigralo važnu ulogu. Drago mi je da su i druge e, baltičke zemlje postigle takav uspjeh, kao i većina drugih novih država članica. E, Latviju je kriza pogodila vrlo jako. E, ukupno je BDP pao za 25%. U takvim okolnostima ulaganja iz EU fondova predstavili su spas za naše gospodarstvo. Vladini prioriteti bili su provedba dugoročnih investicijskih programa. Europski e, socijalni fond odnosno program vezan uz isti je bio e, promijenjen kako bi zaštitio najranjivije građane tijekom krize sve ukupno fondovi Europske unije predstavljaju su 75, 70% javnih ulaganja. E, kada smo imali razmjenu mišljenja o povlačenju fondova, a o tome smo razgovarali s Iskrom, postotak u Bugarskoj je sličan kao kod nas, 73%. Latvija se vratila e, održivom rastu 2011. godine, zahvaljujući uravnoteženoj fiskalnoj politici te ulaganjima iz europskih fondova. Time je ponovno e, oživio izvoz. U protekli deset godina e, učinak učinak investicija pokrenutih fondovima e, fondom Europske unije je bio jako velik, dakle na BDP. Mi smo uvijek gledali e, kohezijsku politiku e, kao investicijsku politiku, a ne politiku raspodjele e, sredstava. Bilo je problema u prometu, zaštiti okoliša, u zapošljavanju i u brojnim drugim problemima, područjima. Fondovi Europske unije predstavljaju značajan udio ukupnih javnih ulaganja u zemlji, pa su rezultati te politike E, privukli veliku pažnju vlade, njenih partnera i javnosti. Latvija i dalje se suočava s brojnim izazovima e, na putu konvergencije. Relativno e, niska razina produktivnosti i inovacija, dugoro, visoka dugoročna nezapo, dugotrajna nezaposlenost i siromaštvo. To su izazovi. I i putem europskih investicija i strukturnih fondova brojni, ti izazovi bit će riješeni u idućem razdoblju do 2020. godine. Mi se želimo pobrinuti da kohezijska politika i dalje bude uspješna kohezijska politika u Latviji. Latvija preuzima predsjedništvo na početku novog ciklus reformirane kohezijske politike od 2015. do 2020. godine. Europa se dalje suočava s gospodarskim izazovima. E, sporija rast, visoka razina nezaposlenosti i niska razina ulaganja. Reformirana ili revidirana kohezijska politika je ključna za regije i za države da se suoče i riješe te izazove države članice i komisija moraju ubrzati e, provedbu akcijskih programa iz druge polovine prošle e, godine. Velik dio operativnih programa još nije usvojen. U prosincu je Europske, Europsko vijeće je poduprlo e, Junckerov investicijski plan koji predviđa uspostavu novog Europskog fonda za strateška ulaganja. Jednako tako komunikacijom komisije se potiče e, proširenje korištenja financijskih instrumenata e, u kohezijskoj politici. Osim toga, krajem prošle godine pitanje puno korištenja fondova za razdoblje od 2007. do 2013. godine u pojedinim državama članicama je posebno naglašeno. E, komisija s državama članicama nastoji osigurati E, maksimalno korištenje sredstava predviđenih za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Tijekom drugog semestra 2014. godine Europska komisija je organizirala e, široku javnu raspravu o javnoj urbanoj politici kako bi se razgovaralo o njezinom sadržaju i dodanoj vrijednosti. S obzirom na sadašnju situaciju i s obzirom na postignuća e, talijanskog predsjedništva, na tome ćemo i dalje raditi u vijeću. Jedan od naših prioriteta je da se postigne dogovor o amandmanima e, VFO-a koji su potrebni da se osigura financiranje e, programa za razdoblje od 2015. godine do 2020. godine da se ostvare ciljevi kohezijske politike. Računamo na potporu parlamenta i na suradnju u ovim područjima. Jedan od prioriteta predsjedništva je je i napredak u pogledu europskog investicijskog plana. On je dobio potporu u vijeću. U zaključcima Europskog vijeća u prosincu taj novi fond će zapravo biti dodatak već postojećim programima Želimo osigurati kvalitetno planiranje na početku e, razdoblja koje će osigurati e, maksimalno korištenje sredstava. E, pregled rezultata bit će moguć na kraju ove godine. Također treba razgovarati o administrativnom kapacitetu koji je preduvjet za provedbu u praksi te politike koja ima za cilj postizanje konkretnih rezultata. Europski porezni obveznici će čekati rezultate od nove revidirane politike i mi te rezultate možemo postići samo ako ćemo definirati praktičnu osnovu za njihovu provedbu. Također želimo e, produbiti europski investicijski plan koji je dobio potporu vijeća. Važno je napomenuti da sukladno sa zaključicima vijeća iz prosinca da taj fond predstavlja dodatak već postojećim europskim programima. Vjerujem da su strukturni fondovi instrumenti koji mogu osigurati ulaganja već sad, te mogu otvarati radna mjesta, te promicati rast. E, fond za strateško ulaganja je prilika da se unaprijedi e, investicijska klima na koordinirani način. Latvijsko predsjedništvo će na temelju zaključaka vijeća odobrenih tijekom talijanskog predsjedništva nastaviti raditi na tome. Ti zaključci omogućuju državama članicama da nastave raditi sukladno godišnjim e, preporukama te da iskoriste mogućnosti koje nude e, financijski instrumenti. Planirali smo razgovor o tome na neformalnom sastanku e, ministara zaduženih za koheziju, dakle u lipnju na sastanku koji će se održati u Rigi. Osim toga, u suradnji s Europskom komisijom i e, u drugom regionalnim studijima organizirat ćemo konferenciju o izazovima kohezijske politike za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Cilj konferencije je da se razmjene mišljenja između znanstvenika i istraživača s jedne strane, te kreatora politike i onih koji su zaduženi za njihovu provedbu s druge. Cilj je da se e, razredi politika koja se temelji na dokazima. Dragi kolege, revidirana kohezijska politika nije samo postala strategija Europski instrument za strateška ulaganja, eh, čiji je cilj ostvarenje ciljeva strategije Europa 2020, već je to instrument za promicanje teritorijalne kohezije. Latvijsko predsjedništvo u području teritorijalne kohezije će posebnu pozornost posvetiti razvoju programa za urbani razvoj. To se zove urbana agenda. Razgovarat ćemo o njezinom mogućem obliku i sadržaju, te ćemo nastaviti raditi e, na zasadama prethodnog predsjedništva. Vjerujemo da program urbanog razvoja može pomoći u e, provedbi ciljanih mjera u gradovima. Time će se popraviti i kvaliteta života. Vezano uz to čekamo mišljenje Europskog parlamenta u urbanoj dimenziji. E, to će dati značajnu dimenziju e, razgovorima o tom programu urbanog razvoja. Mi smo predvidjeli razgovore o razvoju malih i srednjih gradova u kontekstu teritorijalnog razvoja. To je tema o kojoj se do sada manje razgovaralo. O to će se temi razgovarati na neformalnoj međuvladinoj razini. Najvažnije događanje predviđeno je za 10. lipnja E, to je neformalno e, neformalni sastanak ministara zaduženih za teritorijalnu koheziju. Razgovarat ćemo i izazovima i načinima razvoja malih i srednjih gradova u kontekstu urbanog razvoja Europske unije. Također e, se planira i rasprava o tome na vijeću i predviđene su konferencije o toj temi 2016. godine. A e, tim prioritetima nastavit će se i tijekom luksemburškog predsjedavanja. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, Europski parlament, a prije svega Odbor za regionalni razvoj, je dao značajan doprinos u kreiranju nove kohezijske politike za razdoblje 2014. do 2020. godine E, na taj način kohezijska politika postala investicijska politika čije su ciljevi rasti i otvaranje radnih mjesta. Mi želimo dati svoj doprinos kako bismo osigurali da, ta, da se ta nova kohezijska politika uspješno provede u regijama te da e, građanima osigura opipljive koristi. Računam na kvalitetnu suradnju s Europskim parlamentom, a prije svega E, s odborom za regionalni razvoj tijekom latinskog predsjedništva. Hvala vam na pozornosti, pokušat ću odgovoriti na vaša pitanja vezano uz planove latinskog predsjedništva, te se radujem otvorenoj razmjeni mišljenja. Hvala. Hvala ministre, hvala na ovoj prezentaciji. A sada jeste li spremni da saslušate pitanja? Počet ćemo pitanjima koordinatora, gospodin Van Nistelrooy. Imate riječ. Ja, govorit ću holandski. Mislim da e, se ide u pravom smjeru. Investicije su važne. Važno je da Europa radi za građane, za gradove da brine za njih. E, jedno pitanje, rekli ste e, postignuća e, talijanskog predsjedništva, to ćete nastaviti. Dobro je da surađujete u trojki. U talijansko predsjedništvo je reklo, engleski ću reći to, Latvijsko predsjedništvo se potiče da nastavi politiku politiku talijanskog predsjedništva, to jest e, da nastavi kohezijsku politiku i, i to je vrlo važno. Talijani su usvojili te zaključke o E, kohezijskoj politici, e, pitanja e, europskog semestra, Europa 2020. U, to su prenijeli na vijeće za opća pitanja. U posljednjem tjednu i će se sastati, su se sastali ministri. Tu vidimo da nije bilo suradnje drugo pitanje, prioriteti ministarske konferencije. Mislim eh, da je to eh, bio vrhunac kohezijske politike. Eh, koji su vaši prioriteti i vaša težišta? U talijansko predsjedništvo je mnogo govorilo o planu Juncker. Ne smijemo samo hvaliti taj plan, moramo ga zaista i ostvariti. E, moramo e, gledati investicijske vektore. Što možete, e, što mogu preuzeti države članice, a što će preuzeti rizični kapital. treba imati jedno kohezijsko vijeće koje će odrediti kako sve to treba funkcionirati. E, posebno je pitanje o sadržajnim prioritetima za ministarsku konferenciju i mm, mislim da stvarno morate i ovom odboru ovdje e, da taj odbor morate uključiti u te zadatke. Jučer sam nešto rekao o makroregijama to je vrlo važno. Možete li e, ovo točnije opisati? U kojem smjeru e, idu vaša razmatranja? To je važna tema. Mislim da ne smijemo napraviti jedan mozaik makroregija. To se treba, e, ne treba se tu nešto krpati. To treba dobro promisliti ove mjere koje su najavljene su već dovoljne. Hvala lijepa na prezentaciji. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti e, kakvu vezu vidite između raznih struktura. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Ministre, e, saslušala sam vaše izlaganje s velikim zanimanjem. E, i saslušala sam e, sa zanimanjem e, koliko ćete poticati i koliko cijenite kohezijsku politiku. Iz vlastitog iskustva znate da je kohezijska politika e, jedan od najvećih poticaja za investicije. I stoga bih rado čula i zamolila vas kad e, razmatrate Junckerov plan i kad ga budete razrađivali, da tu bude dobra veza sa kohezijskom politikom. E, slažem se s kolegom Van Nistelrojom u pitanju da onda mora imati i jedno vijeće za kohezijsku politiku. To je e, počelo već talijansko predsjedništvo i mislim da je to vrlo korisno E, parlament traži već mnogo godina e, jedno vlastito e, ministarsko vijeće za kohezijsku politiku. Do sada to nije bilo uspješno i stoga je hvale vrijedna inicijativa talijanskog predsjedništva u tom smislu. Molimo vas da to i nastavite. To će nam naime dati priliku da investicijske program E, e, gospodina Junkera povežemo sa kohezijskom politikom. E, općenito mogu reći da angažman i kod pitanja svjež novac za investicije za Europu koje trebaju dati države članice da to nije onako kako smo si željeli. Drugo pitanje Ispravno ste ukazali na važnost e, politike za gradove, urbane politike. E, govorili ste i o toj agendi. Mislim da e, s obzirom na situaciju Europske unije da je to vrlo važno da se to i nastavi. Imate li konkretnu predstavu što će vaše predsjedništvo u tom smislu poduzeti? Leipziška karta e, postoji već nekoliko godina, to možemo gledati sa stanovišta da smo u gospodarskoj krizi, ali i u socijalnoj, društvenoj krizi. I s obzirom na to e, urbana politika može igrati vrlo važnu ulogu. Što ćete napraviti da to potaknete? Hvala. Hvala lijepa. Ne vidim da ECR želi govoriti. Gospodin Jakovčić ima riječ. E, želim se ja zahvaliti gospodinu ministru na dolasku i na razgovoru na našem odboru. E, mislim da kao i prethodni govornici e, jasno je da je ključna tema koja je bitna za našu za naš odbor kohezijska politika i hvala vam na tome što vidim da i latvijsko predsjedavanje namjerava nastaviti e, kvalitetno s tom politikom iz očito vlastitog iskustva kojega imate a naravno ovaj, mnoge mnoge europske zemlje e, kao što ste i sami rekli bi teško bile e, danas u ovoj situaciji bile bi u daleko težoj situaciji da nije bilo europske kohezijske politike e, zadnjih desetak, godina. definitivno ono što mi vidimo je e, spajanje odnosno sinergija bolje rekuć, e, junckerovog investicijskog plana i kohezijske politike i tu će zaista trebati vrlo pametno i mudro djelovati i stvoriti mehanizme koji će omogućiti takvo ovaj, međusobno međusobnu sinergiju ova dva jednog novog jednog starog instrumenta i o tome smo i jučer nešto razgovarali razgovarat ćemo i narednih dana ali u svakom slučaju radi se o, ipak o ozbiljnoj količini novca i koja sigurno može omogućiti ozbiljne e, investicijske korake narednih e, mjeseci i godina a duboko sam uvjeren da e, svi mi koji ovdje sjedimo E, ne uspijemo li zajedno s komisijom pokrenuti gospodarstvo europske unije i naročito u onim zemljama koje, imaju velikih poteškoća nećemo biti do kraja vjerodostojni prema našim biračima. two thousand and godine i sigurno da ćemo nositi dio odgovornosti za ono što e, se događalo ovih e, pet godina mandata koje smo tu. druga tema o kojoj bih htio još čuti nešto jesu makroregionalne strategije. danas imamo četiri praktički makroregionalne strategije koje su tu baltik e, dunav jadransko jonska i alpska strategija i mislim da je koliko god sam ja jako u, prilog makroregionalne strategije uvijek govorio mislim da je teza da e, trebamo vidjeti realne rezultate ovih makroregionalnih strategija jer praktički osim baltika i djelomično dunava e, jadransko jonska je tek začela alpska tek treba prema tome mislim da trebamo zaista biti oprezni da ne bismo došli u situaciju da jednu odličnu ideju po mom dubokom uvjerenju zaista, e, odličan koncept razvoja ne cijele europe možda nego nekih dijelova europe e, koji trebaju takav jedan koncept e, ne bih volio da prije nego uopće nešto se pokrene već praktički stane upravo zbog inflacije, projekata pa me zanima malo i vaša razmišljanja, u tom pravcu. Hvala Hvala lijepa. Ne vidim predsjednika Guja, gospođa Vana. Hvala lijepa predsjednice, predsjedniče, e, ministre hvala vam e, na izlaganju. Priključujem se prijašnjim govornicima koji su rekli kako je važna urbana agenda E, za postizanje Europe 2020. naročito su važni gradovi. Oni tu igraju posebnu ulogu i oni su posebni izazov. I stoga me zanima kakove konkretne ideje imate u okviru e, urbane agende, kako ćete osnažati e, gradove kako ćete potaknuti njihove mogućnosti za investicije E, ja bih nešto upitala o makroregionalnoj strategiji, naročito za Dunavsku regiju. Dolazim iz Austrije. E, vidimo sada novu funkciju novog koordinatora za Dunavsku strategiju. To će se naime e, sada osnovati. Ta funkcija koordinatora ćete biti nadređena Dunavskoj strategiji ne znam kakove su... To se protivi diskusiji u komisiji posljednjih godina. Da se regije e, moraju osamostaliti i, i, i da ne budu podređene e, nekome drugome. Što mislite tome doprinijeti? Hvala lijepa, gospođa Damato. Dobar dan. I ja bih se, ja bih e, rekla da sam malo zbunjena Junkerovim planom, e, kao što je opisan. Naravno, to će biti važno za budućnost Europe. možda nam možete dati konkretne indikacije o tome e, kako biste uklonili naše sumnje. Imamo toliko različitih ciljeva, kohezijska politika, Junkerova politika, imamo tu velike razlike. Trebamo i izbjeći preklapanja. Moramo e, također paziti na to da se e, novac ne preljeva iz jednog fonda u drugi fond, iz jednog plana u drugi plan. Hvala lijepa. Evo, ovo je prva runda naših pitanja Molimo vas da odgovorite na ova pitanja, a onda ćemo nastaviti s drugim pitanjima, pitanja članova odbora regiji. Imate riječ, ministre. da kažem nešto o prioritetima. Diskusija o kohezijskoj politici i kako uključiti tu u politiku u, u radni program. To je vrlo dobra osnova za ovo razdoblje. E, financiranje će se aktivno koristiti. E, e, Imaćete rezultate programskog perioda na kraju ove godine mi trebamo i raspravu o administrativnim kapacitetima. To je preduvjet za e, provedbu e, politike reformi i za konkretne rezultate. Važno je za nas da osiguramo da e, novac poreznih obveznika se koristi mudro i dobro ono što naši birači očekuju. Moramo imati i praktičanu, pragmatičnu osnovu za to. Jedan od prioriteta je investicijski plan, e, uspješna provedba tog plana. E, vijeće je dao potporu tom planu. E, strateški investicijski plan će nadopuniti postojeće e, programe. On će, dakle, važno je naglasiti tu komplementarnost. Gotovo svi predstavnici političkih klubova su e, pitali e, nešto o detaljnije o planu strateških ulaganja objava propisa je došla pravovremeno e, radit će se intenzivno na tome i u vijeću e, e, vijeće si je zadalo ambicioznu agendu za taj rad propisi plana strateškog ulaganja se moraju donijeti što je prije moguće tu tražimo i vašu podršku Tražimo podršku Europskog parlamenta. E, radujemo se konstruktivnim raspravama o tome kako bi se osiguralo da je investicijski plan pravi odgovor na postojeće izazove. E, Sada nešto o kohezijskom planu i strukturnim fondovima. Trebamo raspravu sa državama članicama o tome kako bismo dali točnije odgovore. A te odgovore ćemo moći dati nakon sastanka Ekofina. Sljedeće pitanje. E, opća pitanja i naši prioriteti u tom kontekstu. Kohezijska politika e, je jedan od naših prioriteta naravno. E, cijenimo zaključke koje je usvojilo talijansko predsjedništvo. Um, izvještaje o, o, o kohezijskom planu i uh, akcije na tom području. E, mi želimo pragmatične uh, diskusije ministara uh, kako bi one imale dodanu vrijednost. Kad se govori o kohezijskoj politici koja će biti tema vijeća za opća pitanja, to ćemo vidjeti. E, moramo razgovarati o pitanjima koja će ojačati kohezijsku politiku. E, to je politika 2014-2020. Kohezijski, e, kohezijska politika, od nje se očekuje mnogo, a nadamo se da će rezultati opravdati očekivanja poreznih obveznika. Sljedeće pitanje, makroregije, makro strategija za makroregije. Vjerujemo zaista da makroregionalna politika igra važnu ulogu u razvoju Europske unije. E, tu se efikasno koriste postojeći instrumenti i postojeće strukture E, bez stvaranja novih struktura, novih propisa. Makroregionalna politika po našem mišljenju nepca već e, učinkovitije korištenje postojećih sredstava. I tu opet e, zahvaljujemo talijanskom predsjedništvu i, i predlogu komisije za Eh, jadransko-jonsku akciju koja je usvojena prošle godine u listopadu. Mi sada očekujemo da će komisija dati prijedloge o planovima akcije za četvrtu regiju, eh, za alpsku makroregiju. Eh, tu će, uskoro će početi rasprave sa vijećem po tom pitanju. E, šesti godišnji forum za Baltičku e, regiju će se održati između 15. i 16. lipnja e, ove godine, ako se ne varam. Kad se radi o urbanoj politici i agendi. To su gotovo svi predstavnici ovdje spomenuli u, o tome se govori u raznim forumima i skupinama. Dionici naglašavaju e, važnost urbane politike koja mora dati dodanu vrijednost. Međutim, do sada nije bilo konsensusa o tome što je zapravo urbana politika, kako ona treba izgledati. E, tu trebamo naći e, e, točke konvergencije. Urbana politika je važna, moramo podići svjesnost i svijest o situaciji u urbanim regijima. Tu imamo velike izazove za Europsku uniju. Imamo mnoge političke inicijative za urbana područja, ali oni, te inicijative nisu konvergentne one se moraju uskladiti kako bi stvarno proizvele dodanu vrijednost za gradove. E, urbani problemi e, se ne mogu riješiti e, bez rješavanja teritorijalnih problema. Trebamo poštivati teritorijalne razlike i potrebe sve mjere treba podesiti karakteristikama određenih e, i pojedinih gradova. E, dionici vjeruju da urbani programi e, se moraju razvijati od strane država članica, naravno u suradnji s komisiju, komisijom i vijećem i drugim partnerima. E, tu imamo e, sve ove paralelne aktivnosti se moraju uskladiti kako bi rezultati biti e, sveobuhvatni i zadovoljavajući. Naše predsjedništvo će nastaviti rasprave koje su započete, koordinirati ih na nivou Europske unije kako bi planovi povećali proizvodnost gradova, učinile ih privlačnim i imali utjecaja i na teritorijalni razvoj. E, veselimo se stoga e, mišljenju e, Evropske, Evropskog parlamenta o urbanoj dimenziji. To će značajno doprinijeti diskusijama na nivou Evropske unije. Hvala. For Hvala vama Hvala vam na odgovorima, a sada možemo krenuti na drugu skupinu pitanja. Najprije imam gospodina Bobovića. Izvolite. Hvala lijepa. E, dovolite naj... Puno vam hvala. Ja bih e, najprije želio čestitati ministru na svim postignućima koje je Latvija u proteklih nekoliko godina ostvarila vi ste proveli reformu provedbe projekata i ostvarili fiskalnu stabilnost. Kao što ste na samom početku i rekli, i kohezijske su politike Latviji pomogle da iziđe iz ekonomske krize. Mi razumijemo i podržavamo vaša stajališta. Ja sam iz Slovenije mi nismo bili toliko odlučni u pogledu provođenja reformi. A što se tiče fiskalne politike, također nismo bili odlučni i zbog toga je kriza malo duže trajala. Mislim da smo trebali postupiti odlučnije. Shvaćam što znači BDP podići sa 47 na 67 posto prosjeka Europske unije. U Sloveniji nam je trebalo mnogo vremena kako bismo dostigli sadašnji e, nivo od 85% BDP-a eu Mislim da ste vi u stvari prava osoba na pravom mjestu s kojom možemo razgovarati o rješavanju e, ekonomskih pitanja putem kohezijskih politika u budućnosti. To je nužno želimo li biti konkurentniji. Konkurentnost predstavlja izazov, a vi ga postavljate kao prioritet. Mislim da je to važno. Vaš je treći cilj Europska unija koja djeluje, koja brzo odlučuje i mislim da je to jako važno. Želim vam mnogo uspjeha u svemu. Što se tiče pitanja vezanih uz Junckerov plan. Mislim da bismo trebali djelovati mudro. Trebamo nekako uskladiti kohezijsku politiku i Junckerov plan radi ostvarenja boljeg napretka. Junckerov plan može oživjeti privatni sektor u svim zemljama. Spomenuli smo i urbane politike. Mislim da su one u Europi iznimno važne jer sve više i više građana živi u velikim gradovima to predstavlja prednosti, ali za sobom povlači i neke poteškoće. Što se tiče poteškoća u urbanim sredinama, ja bih posebno naglasio e, mobilnost, kvalitetu zraka, stvaranje radnih mjesta, razvoj obrazovnog sustava i tako dalje. U prošlosti smo zanemarili jedan od ključnih problema, a to je sigurnost i integracija. Na temelju posljednjih događaja kojima svjedočimo, možemo vidjeti odraz toga da u urbanim sredinama i velikim gradovima postoje problemi. Problemi koji su posljedica nezaposlenosti i isključivanja i marginaliziranja određenih skupina građana. Mislim da je to razlog zbog kojeg je došlo do posljednjih događaja. Prilikom provođenja politika namijenjenih urbanih sredinama ne smijemo zanemariti politička pitanja. To je nešto čime se ne bi trebale baviti vojske, već bismo mi trebali uspješno razvijati urbane sredine. Pa vam sada postavljam pitanje. Što mislite o osiguranju sigurnosti u velikim gradovima? Hvala. Gospođo predsjedateljice, hvala ministru. Evo, postavljeno je mnogo pitanja u Junkerovom planu. Vi ste o tome već nešto rekli, ali ja imam konkretno pitanje. Vi ste spomenuli ambiciozan raspored aktivnosti. Što se tiče odbora za regije u parlamentu, mogu reći da postoji potreba da se regionalne vlasti uključe u planiranje velikog investicijskog e, paketa. Dvije trećine se odnose na lokalne i regionalne vlasti. Ja mislim da ih treba uključiti u proces planiranja, jer je to jako važno. Moje konkretno pitanje, što ćete vi Latvijsko predsjedništvo napraviti kako biste motivirali države članice članice ne samo da osmisle svoje planove, već i da provedu proces odlučivanja u što e, uložiti i uključiti regionalne i lokalne vlasti. Radi uspjeha plana mislim da je to ključno. Puno vam hvala. A sada gospodin Rules. Hvala, gospođo predsjedateljice, ministre, Hvala vam što ste došli. Želim sve najbolje latvijskom predsjedništvu. Mnogo toga e, smo već rekli i mnogo pitanja postavili u prvom krugu, ali ja vas molim objašnjenje sljedećega. Ja sam e, prošao kroz program predsjedništva i vidim da se tu e, radi o e, integriranju e, sastanaka vijeća i pitanja vezanih uz Europu. Također se radi o reviziji strategije Europa 2020. a naveli ste i komunikacije. Mislim da bismo sredinom sljedećeg mjeseca trebali imati i sljedeću komunikaciju. E sada, ja imam pitanja vezana uz datume, jer u njih nisam siguran na temelju uvida u ovaj program. Hvala. A sada gospodin Balkso. Hvala vam, gospođo predsjedateljice i ja bih e, želio nešto reći o Junkerovom planu. Imam pitanje, a to pitanje su spomenuli i ostali govornici. Junkerov plan zvuči grandiozno, gotovo poput propagande. 350 milijardi eura, milijun radnih mjesta, sve je to grandiozno, ali pogledajmo Europsku uniju. Uzmimo u obzir činjenicu da sav taj novac trebamo izdvojiti za različite svrhe svrhe, ali odakle, iz kojih izvora, iz proračuna, hoćemo li prenamijeniti neke naslove, hoćemo li preraspodijeliti sredstva. Za sada ovo zvuči kao velik, grandiozan, ambiciozan plan. A sljedeće pitanje je vezano uz Europsku investicijsku um, banku i 5 plus 25 milijurda eura. Vi želite da privatni sektor ta sredstva umnoži za uh, 15 i da se to namijeni, osposobljavanju, obrazovanju i tako dalje. Vi od privatnog sektora želite da, da privatni sektor na ta sredstva doda još 15. To zvuči grandiozno, ali je li to realno? Je li to možda iluzorno? Da li mi ljude zavaravamo kada im govorimo da će se ovo zaista postići? A što se tiče latvijskog predsjedanja, što ćete vi konkretno učiniti kako biste pokrenuli Junkerov plan? Hvala, gospođo Smolkova. Zahvaljujem. Gospodine ministre, meni je bilo vrlo drago čuti da podržavate e, strategije vezane uz makroregije. Ja imam jedan zahtjev i upućujem ga Latvijskom predsjedništu. Moji kolege iz Mađarske, Rumunjske i Poljske, a ja iz Slovačke. Pokušali smo e, novog povjerenika e, zamoliti za sastanak. Moramo osmisliti novu strategiju. Naime, zemlje oko Karpata već su u prošlosti surađivale. Mi ne počinjemo od nule. Kada bi postojala takva strategija, mi bismo na još bolji način mogli surađivati. Mi bismo čak mogli pomoći drugim zemljama, primjerice Ukrajini, i mogli bismo riješiti njena pitanja vezana u zaštitu okoliša, prekograničnu suradnju i sl. Upućujem vam zahtjev. Vi kao zemlja koja ima e, predsjedanje vijeća biste trebali podržati takvu vrstu strategije. Hvala. Imamo li još pitanja? Nemamo. U redu, gospodine ministre, možete preuzeti riječ i odgovoriti na drugi krug pitanja. Puno vam hvala na pitanjima. Krenuti ću od prvog pitanja koje mi je uputio gospodin Bogović. Pitao je što osobno mislim o pitanju sigurnosti u urbanim sredinama. Mi smo evo nažalost započeli s presjedanjem uz ove tužne događaje u Parizu i svi se osjećamo nekako teško i tužno. Želimo biti fleksibilni tijekom predsjedanja i mijenjati prioritete. Sada je sigurnost jedna od naših glavnih e, prioritetnih mjera. I mi smo u tom pogledu rezolutni, odlučni i želimo osigurati vrlo visok stupanj sigurnosti. Vidjet ćemo kako će to ići. Neću moći odgovoriti na pitanja onim redom koja su postavljena, ali sada bih htio reći sljedeće. Ja u potpunosti vjerujem u Junkerov plan, a što se tiče Karpatske strategije, ja bih podržao ideju o njoj. Naime, Takva strategija temeljila bi se na suradnji e, zastupnika koji predstavljaju zemlje e, regije. U slučaju Baltičke strategije na tome se ona i temelji. Što se tiče Jadranske strategije i ona funkcionira na taj način. Prema tome postoji dobra podloga i za rad višegradske skupine i mislim da ima prostora za potencijalnu novu strategiju. Ne vidim razloga zašto što se to ne bi moglo ostvariti. Što se tiče strategije do 2020. godine, govorimo o ambicioznom rasporedu aktivnosti. Samo trenutak. Dakle, strategija 2020 godine. Kako ćemo postići ciljeve zacrtane u toj strategiji? To ovisi o novom ciklusu upravljanja, o usmjeravanju politika, o financiranju. Kohezijska politika je uvelike doprinjela postizanju ciljeva u sklopu strategije 2020. A jednako tako i e, ostvarivanje reformi se poboljšalo u sklopu europskog semestra i u sklopu učinkovitosti europskih ulaganja. Vrlo je važna uloga koju su odigrale kohezijske politike. 19. listopada prošle godine ministri su razgovarali o kohezijskim politikama i na koji su način u srednjem roku doprinjelo ostvarenju ciljeva u sklopu strategije 2020. Ja želim sada iskoristiti prigodu da zahvalim talijanskom predsjedništvu. A što se tiče e, komunikacije Europske komisije o strategiji, da taj bi dokument uskoro trebao biti objavljen. Što se tiče mog e, mišljenja, mislim da bismo trebali raditi na sveobuhvatan i koordiniran način na temelju različitih informacija koje će nam vijeće uputiti. Ja se veselim konstruktivnoj suradnji sa svima vama, posebno sa ovim odborom. To je posebno važno s obzirom na činjenicu da je ovaj odbor izravno uključen u ostvarenje kohezijskih politika u pogledu europskog semestra i srednjeročne revizije strategije 2020. godine. Postavljeno je i pitanje o razdoblju programiranja i o temi programiranja. Što se tiče usvajanja e, VFO i proračuna za 2015. mogu vam reći sljedeće. Imamo programe upravljanja za 2015. godinu i od 1. svibnja ćemo moći krenuti sa usvajanjem programa, a njih bi se trebalo provesti što je prije moguće. Imamo ambiciozan raspored i ja od vas očekujem da budete konstruktivni, da nam pomognete što je prije moguće rješavati tekuća pitanja. Zajedničkim pristupom i zajedničkim radom možemo E, doprinijeti tome da se krene sa ulaganjima u različite regije širom Europe. I još bih nešto rekao o Junkerovom planu ulaganja. E, sākot darbu e, pie šī plāna, es e, bieži atcerējos. Počet s radom na takozvanom Junkerovom planu. Sjećam se jedne anegdote kada sam bio dijete. Radi se o jednom malom gradiću, selu u kojem živi mnogo ljudi. Mnogi od njih nikad nisu vidjeli slona, pa su bili znatiželjni. Što je to slon? I svako je imao svoju predođbu, kakva je to životinja, kako izgleda i slično. Stariji u tome selu rekli su dobro, trebamo jednu delegaciju uputiti da pronađe slona. Tada će svi e, seljani biti sretni jer ćemo im moći opisati slona. Inače će doći do neslaganja i svađa. I tako je delegacija od dva člana tjedan dana tražila slona. Pronašli su slona, nacrtali sliku slona i vratili je u selo. Ljudi su bili osupnuti. Svi su mislili da slon izgleda drugačije i mnogi su doživjeli razočaranje. Ljudi su bili već umorni, pa su otišli spavati i odmoriti se. Na kraju su ujutro našli e, seljane koji su crtali slona, ali je svačija slika bila drugačija, svi su i onu izvornu sliku išli dorađivati i to više nije ličilo uopće na slona jer su je oni uništili. Eto, ovdje možemo povući određene paralele. Gospodin Katajnen izradio je, nazovimo to tako, sliku slona, nacrt strategije. Mi danas imamo e, pristup modernim tehnologijama, e, slikama, grafovima i različitim oblicima prikaza. I svi možemo vidjeti sliku slona koju nam nudi komisija. Ono što je nama cilj je sada krenuti sa vrlo širokom raspravom o tome kako osigurati sredstva. Iz privatnih izvora na regionalnoj razini od strane dionika koji će biti uključeni u procese i tako dalje. Ali prije svega moramo razgovarati na različitim razinama i shvatiti ono što se od nas u stvari traži. Tek tada ćemo na kraju imati plan koji je provediv i koji je svrsishodan. Mislim da je najveći izazov da koristimo moderna sredstva tehnologije kako ovaj metaforički slon ne bi postao čudovište, nešto što ne postoji i što je nemoćno. to, ko Da bi slika strategije trebala ostati svrsishodna i ostvarivati se onako kako je to zamišljeno ja sam svjestan toga da će razgovori biti puni izazova, e, puni oprečnih mišljenja. Znate da i u sklopu ovog doma imamo različite odbore sa različitim mišljenjima. Ali imat ćemo razgovore i ovdje i u komisiji i među ministrima trebali bismo svi doprinijeti tome da plan u stvari uspije na kraju krajeva. Možda sam sad krenuo sa jednom e, političkom raspravom, ali ne mogu u stvari učiniti ništa prije nego što države članice završe sa vijećanjem, a to će biti okončano drugog e, u veljači ili ožujku sa sastankom Ekofina. Dakle, u osnovi Govorimo o Junkerovom planu kao strateškom planu ulaganja, on se ne preklapa sa ostalim postojećim instrumentima. Također doprinosi ostvarenju postojećih planova. Sredstva u tom fondu dolazit će i iz privatnih e, izvora. Ministri će osmisliti projekte za ulaganje a već su neke od njih i e, predložili, a čak i premašuju očekivani iznos od 315 milijardi eura. Postoje jamstva, garancije za e, provedbu projekata i to od strane privatnih investicijskih institucija i privatnih ulagača te sudionika na tržištu, koji su i osmislili projekte. Europska investicijska banka je zadužena za odabir e, najboljih projektnih e, prijedloga, a na kraju će onda naše nacionalne e, banke krenuti dalje sa poslom, već u skladu sa onim što ćemo mi dogovoriti tijekom rasprava. Natječaji će biti otvoreni prema javnosti. Nema još rokova postavljenih za prijedloge projekata, a mi ohrabrujemo i privatne dionike da se prijave. Mi bismo trebali ne samo pronaći sredstva za provedbu projekata i aktivnosti, već i preoblikovati tržište, učiniti ga otpornijim i čvršćim. Propisi bi trebali biti manje kruti. Želim sada također reći i nešto o latvijskom predsjedanju postoji ključan tržišni element, a vezan je uz digitalnu agendu. Mislim da bismo sredstva moderne tehnologije trebali iskoristiti kako bismo oživjeli tržište i postigli svoje prioritete. Evo pocrtao bih sada najvažnije elemente u Junkerovom investicijskom planu ali bih e, dublje izvješće e, mogao izložiti samo nakon dubih, dubljih rasprava na svim razinama, pa i najviše. Hvala, hvala gospodine ministre. Čini se da ćemo trebati još jedan sastanak kako bismo nastavili s razgovorom nakon što se donesu odluke tijekom sastanka Ekofina. I tada će naša pitanja biti jasnija. Naš odbor održavat će svoje sastanke i razgovarat ćemo mi sami o tom planu ulaganja. Ako nema više pitanja, kolega, nema, u tom slučaju bih vam doista iskreno zahvalila što ste sudjelovali na ovom sastanku, što ste nam predstavili prioritete Latvijskog predsjedništva u području kohezijske politike. Želimo vam uspješno predsjedništvo i možete očekivati punu potporu odbora za regionalni razvoj, možete isto tako očekivati puno naših pitanja. Pratit ćemo rad predsjedništva. Hvala još jednom i sretno u obavljanju svojih vaših zadataka. Hvala gospođo predsjedavajuća. Doista sam vam zahvalan na pozivu i zahvalan sam na ogromnom poslu koji obavlja vaš odbor. Radimo na planu za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Veselimo se nastavku te kvalitetne suradnje s vama. vidimo se ponovno uskoro. Dragi kolege, Glasovat ćemo u 10.30. Dopustite mi samo da se pozdravim s našim gostom, pa ćemo onda nastaviti dalje s radom prema dnevnom redu. Hvala. Okay, Dragi kolege, spremni smo za glasovanje. Danas ćemo glasovati o razrišnici za 2013. opći proračun, dio koji se odnosi na Europsku komisiju. Odbor za proračunski nadzor sada priprema izvješće kojim se daje različnica komisiji za provedbi proračuna za 2013. godinu. Oni su tražili druge odbore do 10. da do 10. drugog daju svoja mišljenja. Ehm, mi smo definir, odredili izvjestitelja za ovo mišljenje E, rok za amandmane je bio 11.12. I imali smo 38 amandmana. Oni su podneseni i nakon konzultacija s izvjestiteljima u sjeni i svih savjetnika mi, ja sam isto tako predložila osam kompromisnih amandmana. Zahvaljujem iskreno svim članovima odbora na svojim njihovim doprinosima i na amandmanima. A hvala također i kolegama s kojima smo razgovarali o prijedlozima kompromisnih amandmana. Predlažem da odmah prijeđemo na glasovanje. Imate popis za glasovanje. Iz i ako je potrebno moći ćemo elektronski provjeravati glasove. Počinjemo s kompromisom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. idemo na kompromis 2. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman broj 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na kompromis četiri, Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Sada prelazimo na kompromis 5. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo na kompromisni prijedlog broj 6. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromis 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis, ispričavam se, amandman broj 30. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na kompromisni prijedlog broj 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na kompromisni prijedlog broj 8. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. I sada prelazimo na završno glasovanje. Glasovat ćemo elektronskim putem. Otvaram glasovanje. Jeste li spremni? Glasujemo sada. Zatvaram glasovanje. 33 glasa za i jedan glas protiv mišljenja. Izvolite. Hvala. Samo sam htjela se pobrnuti, da budem dakle sigurna da je moj glas zabilježen jer sam izgubila svoju karticu za glasovanje. Hvala. Vi ste glasovali za. Tako da imamo 34 glasa za. Puno vam hvala, hvala svima na dobro obavljenom poslu. moramo e, usvojiti, odnosno odobriti odluke koordinatora. Dobili ste odluke koordinatora, zar ne? E, možemo li odobriti njihove odluke? Možemo, dobro. Ima li još neka tema o kojoj trebamo raspraviti? Ne, nema. Samo da vas podsjećam da će se sljedeći sastanak održati u četvrtak 26.2. E, u 9 ujutro do počet ćemo u 9 ujutro i raditi do 18.30. Hvala prevoditeljima, puno vam hvala na obavljenom poslu i hvala svima, zaključujem sastanak.